Good afternoon, colleagues. Dobar dan, uvaženi kolege. Krenimo sa sastankom. Prvi korak je usvajanje dnevnog reda. Hvala vam. A sada prelazimo odmah na točku 3 dnevnog reda, to su dakle informacije, za početak srdačna dobrodošlica sudionicima iz Europskog parlamenta kao i predstavnicima Europske komisije, gospodinu Keromu Sou i gospodinu Urelu iz glavne uprave za proračun, te gospodinu Hiltonu i gospodinu Kjer te gospođi Macen iz glavne uprave Ekfin. Molim vas imajte na umu da će se ovaj sastanak e, internetski prenositi. Sastanak organiziraju zajednički dva vodeća odbora prema e, pravilu 55 u skladu sa redovnim zakonodavnim postupkom, a glavni cilj je naravno uspostava novog e, fonda EFSI. Kao što znate, pridruženi odbori temeljem pravila 54 su ITRE i tra na što se tiče E, mišljenja Ređi, Imko, e, Envi, AFKO su odbori koji mogu sudjelovati i iznijeti svoje mišljenje. Ovo je sastanak koji je prvenstveno stručne naravi. Glavni cilj je da se bolje pojasne glavni aspekti nacrta uredbe koje je donijela komisija. Sudionici su jučer mailom dobili odgovore komisije na postavljena pitanja. Imali smo 110 pisanih pitanja koje su postavili zastupnici Europskog parlamenta i koji su komisiji poslani prošloga tjedna. I ja se zaista srdačno zahvaljujem komisiji koja je zapravo imala manje od tjedan dana da obavi ovaj važan posao. Također, pozivam sve članove da ako je to ikako moguće postavljaju nova pitanja, a ne ponavljaju ona već napisana, osim naravno ako nisu zadovoljni dobivenim odgovorom u pisanom obliku ili trebaju dodatna pojašnjenja. A sada dozvolite da odmah dam riječ supredsjedatelju koji će objasniti kako ćemo raditi. Jan, izvolim. Hvala lijepo Roberto. Evo, mogu upotpuniti da vezano specifična pitanja koja se postavljaju i to iz odbora za industriju i promet imamo nazočne i predstavnike e, glavne uprave Move i Search. Postupak smo zamislili tako, Roberto je već bio napomenuo, s obzirom da je riječ o u prvom redu tehničkom dakle susretu da ćemo to raditi u ping-pong sustavu. Znači, pitanje bi trebalo biti oslobođeno političkih stavova. Komisija ima onda tri minute vremena na odgovore i ima tri minute za reakciju. Nakon dvije minute ću možda dati kratak akustični signal kako bih vas podsjetio da eto se približava kraj vašem vremenu. Htjeli bismo imati što više javljanja kolegica i kolega i što više odgovora. ping-pong koji će se dogoditi se neće događati samo između parlamentaraca i komisije, već e, postoje isto tako i podjela e, vremena izlaganja, odnosno postavljanja pitanja između klubova zastupnika. Izvjestitelji su isto tako pozvani, gospodin Fernandez, e, za dakle, odbora koji se bavi proračunima, a gospodin Pullman za izvjestitelja u odboru, gospodarskom odboru Ekonbač, Ekonbač, Ekonbač na izmjenice, a onda kolege iz strana i ić nakon toga vraćamo se opet na pitanja iz dakle odbora e, Rich i Search. Ako je to kao takvo pravilo prihvatljivo, ja bih predlažio da počnemo sa izvjestiteljem kolegom Pulmanom. Dobar dan, hvala lijepo predsjednicima, kolegicama i kolegama koji su se pridružili svojih eh, matičnih odbora i koji su nazočni kako bismo imali zaista kvalificiranu eh, i isto tako učinkovitu raspravu i pronalaženje dakle, činjeničnog stanja sa komisijom i zahvala komisiji što se odazvala. Moje pitanje ima blisku vezu sa praktičnim životom. Mnogi koji se interesiraju što bi to Junkerov plan trebao postati. Kako će to praktično funkcionirati? Jedan od naših e, je zapravo nastojanja da Europa postaje konkurentnija, konkurentnija. Dakle, ako mogu uzeti primjer široko pojasne mreže, informacijske komunikacijske tehnologije, svi znamo da je to izuzetno važan projekt za Europu Mreža širokog pojasa zapinje u mnogim državama iz razloga što nije dovoljno financijski profitabilno, niti financijski popraćeno u državama u kojima dobro funkcionira kao što je to Francuska, treba nam potreban je privatan kapital, potreban je kapital Evropske investicijske banke i dodatni kapital iz javnih izvora. I zbog da bih e, molio da nam na primjeru, recimo Portugala, koje isto tako ima predstavnika su izvjetitelje, kako mreža široko pojasna sve do regija u Portugali može biti iskorištena uz mehanizam EFSI-a, zaista bi me interesiralo tko će dati kakve doprinose, možda upravo na navedenom primjeru da nam date odgovor. Onda mogu zamoliti komisiju da reagira na ovaj upit. let Dobar dan svima. Dozvolite da vam na početku zahvalim što ste nam dali priliku da budemo danas ovdje i da objasnimo prijedlog. Veselimo se zajedničkom radu u zakonodavnom postupku kao i prilikom provedbe praćenja EFSI-a. Što se tiče pitanja koje je postavljeno, praktične stvari. Pragmatičnost stvari je elementa i e, projekta i e, širokopojasne mreže. Želim reći sljedeće. Kao što znate, osnovni cilj je gospodarska održivost projekata. I uz to će naravno ići dodatni projekti koji će se među ostalim usredozočavati na one elemente koji predstavljaju veći rizik. Širokopojasna mreža nije ono čime bi se EFSI trebao baviti. Zašto? Zato što postoji niz projekata koji imaju taj dugoročni rizik, taj dugoročni element koji je uključen dok projekt ne ostvari punu profitabilnost. Što znači da privatni studionici nisu spremni projekt u potpunosti financirati iz vlastitih sredstava zbog toga što se radi o rezultatima koji će se vidjeti tek dugoročno. FC je tu da bi preuzeo taj dugoročni rizik kada se radi o ekonomski održivim projektima područjima, poput na primjer širokopojasne mreže i e, spreman je financirati širokopojasnu mrežu u onim mrežama, u onim e, mjestima i u onim područjima gdje se to uobičajeno ne bi činilo upravo zbog tog dugoročnog rizika koji postoji. Oprostite, ali moje pitanje je bilo sljedeće. Kako to funkcionira u praksi? Tko bi mogao sufinancirati? Koja bi bila uloga EFSI-a? Koja bi bila uloga privatnog investitora? I koja bi bila uloga nacionalnih javnih sredstava u takvom slučaju. E, dozvolio sam to izuzetno, jer evo već e, dvije minute nije išao odgovor prema pitanju. E, morali bismo odustati od ovakvih intervencija, ćemo vremenski zaostati. Thank you. Hvala. Dakle, iz vrlo pragmatične perspektive na razini projekta, investitori mogu se obratiti EFSI-u. I vi ovdje zapravo govorite o raspodijelu investicija između EFSI-a, privatnih investitora i potencijalno javnih sredstava koja bi također mogla sudjelovati u financiranju. EFSI kako bi e, mogao olakšati privatnim investitorima spremanje preuzeti dakle onu višu razinu rizika e, koju projekt nosi sa sobom dok privatni sektor snosi e, manji rizik. U tom smislu EFSI bi u većini slučajeva zapravo prvenstveno preuzeo sekundarnu tranšu, dakle onaj dio gdje je novac potreban, e, prvenstveno bi se, na primjer, to financiralo iz javnih sredstava, a privatni sektor nevoljko u tome sudjeluje. Dok bi se privatni sektor bavio e, ovom primarnom tražnom. Dakle, EFSI preuzima e, rizik, ali ne onaj rizik koji bi doveo do toga da u konačnici projekt nije isplativ, već je EFSI spreman preuzeti onaj rizik koji je zapravo dugoročan jer se na rezultate dugo čeka i privatni investitori to nisu spremni snositi. Hvala lijepo. Kolegica Mudi u ime odbora za proračun. Thank you. Uh, yes, I just wanted... Hvala. Da, ja sam samo željela zapravo reći nešto u vezi s odgovorom na pitanje uz obzor 2020. i učinak toga što će se zapravo sredstva oduzeti stvarnom istraživanju, istraživanju e, u užem smislu, a koje neće zamijeniti financiranje o kojem se govori u kontekstu EFSI-a. Posljedično tome, ono što mene zaista brine i to jako brine, jeste da oduzimanje tih sredstava za buduće projekte zapravo neće omogućiti Europskoj uniji da ostane u prednosti, te da će se dogoditi situacija u kojoj e, će zapravo doći do destimulacije dugoročnog e, investiranja i reindustrializacija. Mislim da to nije ono na što bismo se trebali fokusirati. Hvala lijepa. Komisija, izvolite. Thank you. Hvala. Dozvolite da kažem tri stvari koje se tiču obzora 2020. Kao prvo, iz prijedloga komisije nama je sasvim jasno da će u konačnici e, za viša viši iznos novca završiti u područjima koja bi normalno bila financirana iz obzora 2020. nego što bi to normalno bio slučaj e, da se zaista E, financiraju iz obzora 2020. Dakle, postoje E, oni projekti koje bi se mogli financirati iz privatnog sektora i oni koji se financiraju iz fonda. I znam da postoji velika zabrinuta što se tiče te poluge od 15 puta većeg povrata na ulaganje. S komisijne strane ono što je nasno je da ta poluga koja bi trebala 15 puta uvećati portfelj sredstava zapravo potiče iz toga da se radi o jednoj skupini zbirci projekata. Nema poluge po svakom pojedinačnom projektu. Dakle, jamstvo i novac Europske investicijske banke trebao bi općenito gledano biti poluga koja će za 15 puta uvećati ulaganja. Ali, kao što znamo iz iskustva, određeni projekti imat će vrlo nisku, niski udio u toj poluzi, e, drugi pak projekti imat će veći udio. No u svakom slučaju ono što smo e, vrlo sigurni jest da će e, veliki iznosi, zapravo veći iznosi otići u ona područja koja bi se normalno financirala iz obzora 2020. nego što bi to bio slučaj da se financiraju upravo samo iz tog e, instrumenta. Druga stvar koju želim reći jest da novac iz EFSI-a zapravo treba ciljano upotrijebiti za one projekte koji jednostavno ne mogu doći do investicija. Dakle, EFSI ne bi financirao one projekte koje bi normalno financirali privatni investitori. Kad bi tome bilo tako, to bi predstavljalo problem. Dakle, inicijalne investicije od 300 milijardi u razdoblju od tri godine idu na projekte koji se inače ne bi mogli financirati iz privatnog sektora. I to je samo po sebi vrlo važno zato što se radi o projektima koji se inače ne bi mogli financirati, koji se ne bi mogli realizirati. I taj dodatni element zapravo je osiguranje da će novac unutar investicijskog plana zaista otići ondje gdje je najpotrebniji. Hvala lijepa. Sljedeći kolega Cani koji je ujedno i član u odborima gospodarstvo i proračuna. Vi na neki način povezujete ove dvije skupine. Hvala. Eh, Hvala. Ja bi se želio osvrnuti na tri točke. Prvo pojašnjenje odgovora četiri. Ako sam dobro razumio, jamstveni fond privući će dodatna sredstva emisijom e, obveznica. Ja bih želio e, shvatiti kako će se to odraziti na kreditnu politiku Europske središnje banke. Potom je tu pitanje novih e, ulaganja. Komisija je rekla da želi privući 315 milijardi vrijednosti novih e, projekata. Međutim, velik je rizik u privlačenju novih e, projekata što se tiče strukture već odobrenih projekata. Stoga bih želio znati kakve će instrumente E, iskoristiti i upotrijebiti komisija da bi to izbjegla. Treće pitanje se odnosi na tri stupa koje je objavila komisije posebnice na onaj e, treći u privlačenju privatnih e, ulaganja. Komisija nije međutim definirala nikakav e, rok što po mom mišljenju se može odraditi na učinkovitost fonda. Naime, privatni ulagači ne znaju kako će se u budućnosti to odvijati i hoće li klima za ulaganje biti bolja. Dakle, koji su to konkretni koraci koje komisija kani poduzeti u pitanju trećeg stupa? Komisija, izvolite. Thank you. Hvala. Što se tiče četvrtog pitanja, dakle učinka na rating moramo biti vrlo jasni. Dakle, očuvanje rejtinga 3A vrlo je važna stvar, zato što među ostalim omogućuje jeftino financiranje projekata. I u tom smislu, da, EFSI će preuzimati viši rizik nego što je to obično slučaj s Europskom investicijskom bankom, ali upravo je taj viši e, rizik ono što traži jamstvo Europske unije. Jamstvo Europske unije namijenjeno je upravo za ublažavanje tog rizika kako se opći rating Europske investicijske banke ne bi mijenjao. I to je za nas vrlo važna stvar, zato što se moramo pobrinuti da pojedinačni projekti na kraju zapravo iskoriste priliku jeftinog financiranja iz Europske investicijske banke. Što se pak tiče rizika zamjene postojećih projekata, mogućnost dodatnog sudjelovanja je vrlo jasan element o kojem smo eh, mnogo razgovarali. Upravo zbog toga postoji čitav niz razina za početak, tu je neovisni investicijski odbor e, koji je među ostalim dobio uputu da ne prihvaća projekte u koje ne vjeruje. Drugo, tu je upravljački odbor koji će e, pratiti situaciju. I treće, tu je odgovornost Europskom parlamentu i vijeću putem različitih izvješća koje će se podnositi, a siguran sam da ćemo o tome detaljnije moći razgovarati kasnije. Što se tiče trećeg stupa, Treći stup je, kao što ste rekli, ključni dio investicijskog paketa. I to upravo zbog razloga koje ste naveli. Zato što se radi o ključnom elementu, komisija mora vrlo pažljivo razmotriti e, koje elemente zakonodavnog okvira treba promijeniti. U e, programu rada za Europsku komisiju za 2015. godinu čitav niz tih elemenata uzeti u obzir. To je, na primjer, e, energetska unija. Među ostalim e, e, predlaže se također smanjenje prepreka koje postoje kako bi se u tim prioritetnim područjima stimuliralo poticalo investicije. Oprostite, smijemo li se samo trenutak vratiti na prvu točku? Da bi bilo jasno, što se tiče dodatnog duga, imate jamstva agencija za Eh, agencija za rating daje rating investicijske banke i dalje triple, trostruki A. Credit rating agencies only work with finalized products. Agencije za kreditni rating zapravo se bave samo finalnim proizvodima ne omogućuju, ne daju EU uniji uopće da se rade nekakve procjene prije nego što je situacija finalizirana. Međutim, važno im je podastiti podatke o projektima, a isto tako to je nešto što se zaista uzima u obzir e, prilikom pripreme kako bi se osiguralo da kreditni rating od 3A zaista bude zadržan. Hvala lijepa. Oba govornika su se pridržavali e, maksimalnog vremena govora. Stanja Sebal iz u ime odbora za proračun. Izvolite. Gracias, presidente. Mi primera pregunta eh, es en relación al fondo. Hvala. E, fond koji se ima ustoličiti, a isto tako u sudjelovanje europskog proračuna kako bi ovaj fond zaista bio e, osiguran i opskrbljen sa dovoljnim financijskim sredstvima. Odakle sada ovaj broj od 50%, jer ukoliko to usporedimo sa sličnim fondom, koji nisu istovjetni, ali zaista je tako da nikada nije bilo ovako prekomjerno pokriće od 50% kao što je to ovdje. Ovaj visoki iznos mora ići iz proračuna. To nije mm, zabrinjavajuće samo za nas iz odbora za proračune, već to znači da bi se eventualno kratilo kod eh, obzora 2020 Connecting Europe a kod svih takvih e, smanjivanja proračunskih sredstava nisam sigurna koji kriteriji će se primjenjivati, kako će se sve skupa odraziti. Ako dakle neki projekti e, se zbrajaju jedan sa drugima, a s drugim stranim se brišu, odnosno e, smanjuju proračunska sredstva koje su već bili dodjeljeni. Ovaj fond pokušava mobilizirati javna sredstva, ali i privatne izvore sredstava. To nije isto kao i subvencija iz europskog proračuna. Međutim, s druge strane, zaista je riječ o istim, istovjetnim projektima. Neki projekti mogu biti subvencionirani, a neki moraju ići preko privatnog tržišta kapitala. A oba slučaja koji nisu ni u jednoj ni u drugoj skupini mogu ići u ovaj fond. Međutim, imam dojam da se ovdje povlače sredstva iz projekata koji su trebali biti financirani kroz europski proračun i dojam je zaista da se novac preusmjerava prema Europskoj investicijskoj banci kako bi ona mogla upravljati ovim fondom. Komisija, izvolite. Hvala. Što se tiče prvog pitanja vezano o tome odakle smo izvukli ovu brojku od 50% kao ciljnu brojku, u potpunosti ste u pravu. To je više nego što smo imali ranije sa jamstvenim fondovima, posebnice za one koji se tiče vanjskog mandata. Razlog tome jest činjenica da je EFSI po svojoj naravi mnogo drugačiji od vanjskog mandata. Vanjski mandat uključuje dakle kreditiranje suverena, Dakle, Europska investicijska banka investira u privatne e, projekte pojedinaca. Mi također od Europske investicijske banke zapravo tražimo da preuzima e, projekte koji sa sobom nose višu razinu rizika. I upravo stoga zgledišta komisije zapravo je oprezno ići na višu brojku od prije, nego onu od prije. E, proveli smo simulacije koliko se očekuje da će biti dobiti, koliko se očekuje da će biti gubitaka kada se radi o financiranju aktivnosti iz EFSI-a i brojka od 50% zapravo se pojavila kao upravo onakva kakva je trebala biti. To nije ni previše ni premalo nego baš savršeno, točno onoliko koliko treba biti, srednja brojka. To je zapravo nešto što pokazuje da postoji visoka razina uvjerenja da će stvari uspjeti, a istovremeno imamo jednu malu sigurnosnu tampon zonu koja nam omogućuje da budemo sigurni i da u budućnosti neće biti pretjeranih udara na proračun Europske unije. Ja mislim da zaista svi cijenimo mogućnost da se izbjegne zahtjev za dodatnim sredstvima u posljednji tren. Slažem se u potpunosti s vama. Postoje projekti koji se samo mogu financirati bespovratnim sredstvima, a isto tako postoje samo oni projekti koji se mogu financirati putem tržišta kapitala. EFSI je negdje između. I upravo zbog tog razloga razina bespovratnih sredstava eh, i tijekom tog razdoblja je viša nego ikad prije i predstavlja visoki prioritet za komisiju. To je nešto što uključuje e, malu e, količinu e, raspodjele sredstava iz različitih izvora kako se e, ne bi pretjerano zadiralo u jedno područje. Ono što pokušavamo predložiti putem EFSI-a jest da projekte koji se financiraju bespovratnim sredstvima budu u potpunosti financirani tako, da projekti koji se financiraju na tržištu budu financirani od strane tržišta, ali da projekti koje ne može financirati tržište i koji trebaju dodatni element potpore zbog rizika kako bi se realizirali, budu financirani iz EFSI-a i to je upravo ono zašto EFSI postoji. Hvala lijepo. Katalin von Brems e, u ime odbora za industriju. Um, hvala lijepa, dragi kolege. Već ste spomenuli u odgovoru na prvo pitanje Uda Bomana, da je gospodarska održivost zapravo um, glavni ključ, sama srž EFSI-a. U uredbi EFSI možemo vidjeti da je cilj da projekti zaista isporuče visoku razinu društvene i gospodarske vrijednosti. Drugim riječima, EFSI treba biti usmjerena na projekte koji kre, otvaraju radna mjesta, dugoročni rast i konkurentnost. Za mene je to vrlo jasno, dakle da su to ciljevi koji trebaju biti u tekstu. Međutim, istovremeno, evo baš smo jučer imali raspravu o energetici, i zapravo smo govorili o tome da želimo osigurati da imamo prijelaz na održivu budućnost, dakle energetska učinkovitost, održivi promet i slično. S obzirom na tekst uredbe, nije mi sasvim jasno kako su društvene vrijednosti, odnosno vrijednost za društvo i potreba za održivošću uzeti u obzir. Prema mojem mišljenju, mislim da je vrlo važno da se u uredbu uključe kriteriji koji će E, pomoći da se zaista e, jamči da će projekti ispuniti ciljeve koji se spominu u uredbi. I mislim da se ne bi trebalo ulaziti u projekte koji neće ispunjavati te ciljeve, dakle gospodarske, društvene, ali isto tako održivost. Dakle, vrlo je važno da se ti ciljevi ispune. Drugo pitanje koje se postavlja, kakvi bi to kriteriji bili potrebni? Bili bio dobar pristup da se, na primjer, odvoje sredstva za neka od tih e, vrlo važna, važnih pitanja. Ono što ste napisali u dokumentu jednostavno nije dovoljno kao odgovor. Rekli ste se glavni elementi koji se uzimaju u obzir kompatibilnost sa politikama Europske unije. Mislim da nećemo ostvariti cilj ako se samo držimo toga, stoga vas ljubazno molim za konkretan odgovor. Komisija, izvolite.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 Hvala vam. Što se nas tiče, mi se s vama apsolutno e, slažemo. Dakle, ovi dijelovi u uvodnoj izjavi broj 14 ključni su elementi koje treba uzeti u obzir kada se govori o EFSI-u. E, mi se s time apsolutno slažemo. EFSI bi trebao e, kao cilj imati upravo takve projekte. Dakle, ne samo srednjoročno otvaranje radnih mjesta, već dugoročnu održivost sa vrlo jasnom vrijednošću za cijelo društvo. Što se tiče prijedloga komisije, Imamo dakle e, nacrt uredbe e, koji predstavlja dogovor između Europske investicijske banke i komisije i onda upravljački odbor koji će trebati definirati određene politike. Nama je uvijek drago kad možemo raditi sa e, suzakonodavcem E, ako postoji dojam da nije uspostavljena ravnoteža. Ako su smatra da uredbi treba biti dodatnih elemenata kako bi bila jasnija primjerice kriteriji prihvatljivosti, primjerice, onda e, mi nemamo nikakvih problema da to i ispunimo. Kako će se to postići u praksi? Mislim da ponovno postoje dvije razine. E, će dakle, razina za koju je zadužen upravljački odbor. Ali isto tako mislim da je vrlo važno staviti naglasak na ulogu koju će su zakonodavci igrati e, u polaganju računa za proces koji se odvija. Ako zbog bilo kojeg razloga niste zadovoljni s time kako se stvari odvijaju, E, redovno izvješćivanje i e, polaganje računa vama bit će način na koji možete djelovati. Nakon 18 godina imat ćemo e, srednjoročni pregled, dakle nakon tri godine ponovno ćemo imati pregled situacije rezultata i unosit će se izmjene ako za to bude potrebe. Dakle, upravo mehanizam izvješćivanja i mehanizam preuzimanja odgovornosti ono je što jamči da nije samo upravljački odbor taj koji je zadužen e, za to da se utvrdi je li, jesu li svi kriteriji ispunjeni, već isto tako i su zakonodavci. Hvala lijepo sljedeći za odbor za promet, Liber. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Mi smo sada upravo pri tome da pronađemo alternativno financiranje. U e, raspoloženje u vijeću se ne čini, kao što sam jučer čuo, uopće lošom, međutim to je druga tema. E, Connect Europe Facility, ako to uzmemo za hm, drugi period, ako proračunamo 2,7 e, milijardi koje se izuzima za ovaj novi instrument, spao je na 0,4 milijarde. Ona je mrtva. Dakle, Connecting Europe je mrtav. Ja bih e, sada postavio pitanje komisiji. Kako ćete osigurati da kriteriji koje se godinama i godinama su bili usklađivani nacionalne omotnice, intermodalni prometni koridori, koridori, svi brojni projekti koje smo definirali, kako želite osigurati da ti projekti koje smo eksplicitno i naveli kroz eh, investicijsku banku, kroz projektnu skupinu i koje smo osigurali tim putem. Novi projekti e, se zapravo izrađuju na temelju predloga država članice. Kako sve to skupa od kriterija koje smo dali u Connecting Europe -u, ovom investicijskom programu mogu biti uopće uzeti u obzir? Komisija, izvolite. Thank you. Hvala vam. Možda pojasnim jednu točku. Prijedlozi za projekta, projekte mogu doći od bilo koga i podastiru se odboru za ulaganju. Mi doista potičemo svih da e, šaljete, da, e, da se šalju prijedlozi i to od svih strana. Što se tiče dodjeljivanja sredstava iz fonda, mislim da se ne bismo složili da je se mrtav, da je, to je i dalje jedna od, jedno od ključnih područja za komisiju. A hoće li novac odlaziti u to područje, pitanje je koje je slično ono koje se postavlja i za obzor 2020. mi smo naglasili važnost prijevoza i infrastrukture općenito. Stoga što se nas tiče, a ispričavam se što se ponavljam, za oba fonda će više sredstava završiti tamo gdje trebaju i nego prije. Hvala vam. Hvala lijepa. Kolega Demazi, odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Hvala predsjedavate. E, vi ste odgovorili jedno na moje pitanje. mal za defected. Larger. Dakle, sad ću to prevesti, to je, bilo bi direktne javne investicije, bilo bi bolje, a je prije svega da ih se usmjeri u države e, koje su pogođene ekonomskom krizom. To bi imalo velike učinke samofinanciranja. Pitanje je zašto ste e, zapravo uzeli polazište da se e, javni izvori koriste za osiguranje privatnih, privatnog kapitala, s obzirom da imamo likvidnost na tržištu, mogli bismo izdati obveznice Europske investicije investicijske banke koja će jamčiti Europska središnja banka. E, na pitanje u kojem razdoblju koje smo postavili ste e, multiplier efekt, znači e, da li su to povijesni podaci, ali niste dali neko određeno razdoblje, a znamo znači da ovi umnožitelji kreditnih investicijskih dakle poluga, želim vas zaista pitati da konkretno odgovorite na pitanje kroz koje razdoblje ste promatrali iskustveno i podatke, jer naravno ako promatramo kraće razdoblje to može biti jako dobro. Treće, e, public private partnership, e, isto tako i prema stavu Njemačkog revizorskog suda su skuplje varijante zbog toga što i moramo ispuniti očekivanja za ostvarivanje profita privatnih investitora. Vi odgovarate da se bi bio odabrao taj privatni put zato što su države članice i imaju visok stupanj zaduženosti. Pa to onda uopće nije argument da se troškovi upravo učine većim nego što je to potrebno i kako to možemo opravdati da se vezano uz pakt stabilnosti i rastu ne izuzimaju investicije, međutim ako se uzmu doprinosi država članica na privatnom tržištu i sad je to odjedanput moguće i koji je tu sad politički argument i pravni argument da se to može. Hvala lijepo. Komisija, izvolite. Thank you. On, Po pitanju navedene tri točke. U prijedlogu jasno stavljamo do znanja da ne ciljamo na određene države članice. Spominjete razlike među njima. Međutim, mi smo željeli pod svaku cijenu izvjeći geografske kvote. Ovo je ovo je inicijativa za stavljanje privatnih sredstava na tržište, za privlačenje privatnih e, ulaganja. Kada bismo to vezali za geografsko područje, uvijek bismo se pitali i postojala bi, e, bi dvojba je li projekt izabran po e, nekom ključu, drugom po ključu određene države. Obveznice jamči Europska investicijska banka. Europska investicijska banka će izdavati obveznice a sad e, pitanje je li bi to bilo legalno, mislim da je pitanje kojim se ne trebamo baviti. Međutim, pitanje poluge je vrlo važno u, i o kojem roku govorimo i o kojem vremenskom okviru govorimo, šest mjeseci, jedna godina, tri godine, jer o vremenskom roku ovisi i e, svota a ona polugu koju smo spominjali od 15 puta ne odnosi se samo na instrumente, nego na sva prošla iskustva iz investicijske banke, nego i u korištenju financijskih instrumenata od strane Europske unije. A što se tiče drugog aspekta, očekivanja koje imamo zajedno sa investicijskom eh, bankom. Molim vas, budite precizni što se tiče vremenskog roka, vremenskog okvira. Da bismo nastavili, mi smo kretali od trogodišnjeg okvira. Mi smo zatražili 315 milijardi dodatnih ulaganja, pa kada govorimo o 15 puta većoj poluzi govorimo o 3 godine. A što se tiče pakta za o stabilnosti i rastu, nisam posve siguran da sam dobro razumio vaše pitanje. doprinose država članica procjenjivat će se na različiti e, razinama, ovisno o tome e, u što država članica želi dati e, doprinost. Mi želimo potaknuti države članice da doprinose u na ESI razini. Dakle, imali bi poseban tretman u okviru pakta. A ono što smo mi predložili u komunikaciji od 12. siječnja da se ne pruža poseban tretman upravo iz e, tog razloga zato što smo uvijek se e, držali, držali mišljenje da uvijek treba postojati biti e, razmjena između tih e, aspekata. Hvala. Ja sam kazao da imamo vrlo delikatnu listu govornika e, među idima daje prednost izvjestiteljima i su izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Tri pitanja bih imao. Prvo pitanje, Pevrenik Katajnin je često puta rekao da su grantovi zapravo bačen novac i ovaj e, faktor puta 15. Kako se to e, može usklopiti vezano uz izjave da u svaku milijardu u obzoru 2020 imamo 13 milijardi i da ćemo dobiti e, doprinose, odnosno ulaganja od industrije 13 milijardi. To se ne slaže sa izvješćem investicije i inicijative i ne slaže se sa izjavom e, povjerenika da e, postoji manja poluga, da ne postoji poluga. Drugo pitanje, kako se vaša izjave da ne postoje regionalne platforme e, vezano uz nacrt dakle FC s obzirom da je danas objavljeno, nije još objavljeno, ali zapravo se raspravlja o njome, contributions chancellor to specific regions, sectors, countries under platform government by specific agreements between EIB and third parties or multi-project co-financing agreements. Das ist to je upravo suprotno od onog što ste malo prikazali. Ne želim procjenjivati da li su to euroobveznice, ali to zapravo piše u vremenskom planu. Nešto je drugo raspravljeno između eh, Europske investicijske banke i komisije. Treće pitanje ne bi li bilo smisleno ili kako stojite, s obzirom na pitanje da iz e, razloga praktičnosti, s obzirom da proračunski, tehnički e, ne, napravo se u jednom paketu iz e, Horizona i CEFA da li bi možda bilo smisleno da to činimo kao front loading i da ćemo srednjoročno vidjeti koliko novaca još ima u drugim područjima. Znamo da Horizon obzor se ne financira se e, financira iz ITRE sredstava. Ne bi li bilo dakle smisleno kazati da ćemo sada napraviti front loading i u reviziji ćemo tražiti jednu solidnu bazu za financiranje fonda posljednje pitanje, kako gledate na činjenicu da govorite o 15 puta umnožavanja, odnosno o poluzi kada su sve banke za obnovu i razvitak i gospodin Katajnen javno da ne računate s time da će biti private equity fond ili equity, već da govorimo o 8 milijardi eura jamstva iz EU proračuna, da je to jedino zapravo bankovno e, sigurnost koja postoji s obzirom na 18 milijardi e, dakle proračunskih sredstava pored ovih 8 milijardi koje se jamče. Nije li tu na neki način e, mi tu kreiramo sad e, jamstveni instrument koji možda nije krivi, ali s obzirom na činjenicu da imamo 315 milijardi iz privatnog kapitala. Komisija, izvolite. Thank you. There were four questions which I will odgovorit ću samo na tri od postavljena četiri pitanja. E, jesu li predviđenja točno što se tiče bespovratnih sredstava? Već smo odgovorili jučer na, neko, na slično pitanje. li smo točno našu, naš odgovor. Naime, oni imaju, bespovratna sestra imaju vrlo nisku polugu. Mi želimo samo pojasniti da je njihova poluga mnogo manja nego kod financijskih instrumenata. Što se Smijem li precizirati pitanje komisije prisano vezano uz nacrt proračuna za obzor 2020 da će u tom e, fondu biti 13 puta. Da li je ispravna iskaz vezano uz proračun za 2020 da je ta poluga 13 ili nije ispravan ovaj podatak? To je bilo moje pitanje. Thank you and sorry for the confusion. Oprostite na pomutnje. Poluga od 13 puta odnosi se na financijske instrumente i bespovratna sredstva iz e, obzora 2020. Žao mi je što je stvorena e, pomutnja e, u odnosu na to. Što se tiče regionalne platforme i dodjelnih sredstava, još se jednom ispričavam. Nema u FC-u dodijeljenih sredstava po regionalnom ključu. Dakle, sredstva se neće dodjeljivati posebnim sektorima ni posebnim regijama. Privatne tvrtke, države članice mogu stvoriti platforme i obratiti se EFSI-u, naime podnijeti zahtjeve za projekte koje bi podržao EFSI dakle mogu postojati regionalni elementi. Međutim, neće se koristiti kao kriterij. Treće pitanje ću za sada preskočiti. Vratit ću se na 16 milijardi jamstva. Stvorena je, bojim se, pomutnja važna je, važno je ovo jamstvo od 16 milijardi, a 8 milijardi je stavljeno sa strane da bi se zaštitio proračun. Važna brojka za ulaganja koja će se dogoditi je jamstvo od 16 milijardi koje Unija daje. Možemo li se suočiti s novčanim fondovima? Dakle, treće pitanje daje mom kolegi. Ovdje je riječ o gospodarskoj isplativosti prijedloga. Mi moramo pokazati odlučnost da realiziramo te prioritete. Bilo bi dobro dobiti E, podršku od institucija da sve to obavimo do lipnja ove godine i da uspostavimo stabilan okvir za investicijski plan i ostale, ostale e, planove. A ako ne možemo e, osigurati sporazum u vezi MMF-a, onda ćemo ih e, zaključiti prema inicijalnim prioritetima. Keine Antwort auf meine Frage. Nisam dobio odgovor na svoje pitanje. Pitanje je bilo vrlo jednostavno. Mislim da sam bio dovoljno ovaj, e, blago naklon što se tiče interpretacije. Imam još osam kolegica na popisu. Sljedeći govornik je kolegice Hovski. E, za odbor za proračune. Izvolite. E, Poštovani gospodine predsjedniče, e, dugo vremena sam radio na području inovacije i istraživanja i zbog toga bih imao jedno logično pitanje. Zbog čega mislite da Evropska unija jamči sa 10% i nakon toga privatni kapital odmah će priskočiti kako bi dao svoj doprinos projekt e, i naznačuju upravo to da ukoliko uđu u inovaciju i u dakle istraživanje. Ja dolazim iz središnje Europe, imali smo upravo poteškoće da dođemo do kohezijskih sredstava zbog tega. Zbog čega mislite da bismo mi trebali investirati u te projekte ako mislimo i ako nismo sigurno da će dodati dodanu vrijednost. Pročitao sam programe, bilo je riječ o izgradnji javnih objekata, prometnoj infrastrukturi i tako dalje. Mislite li toista da ovi projekti e, mogu osigurati ovu veću vrijednost europskim članicama i poboljšati europsku infrastrukturu i da li mislite da se i rizični kapital će se naći u ovom segmentu? The two questions are... Hvala. Zašto mislimo da 10% jamstvo može motivirati ulagače? Jamstvo Unije daje se investicijske banke. Mi ne jamčimo privatnom eh, sektoru, mi jamčimo za Europsku investicijsku banku. Investicijska banka će nabaviti novac i uložiti u projekte svotu mnogo veću od ovog jamstva. U jednoj uvodnoj e, izjavi govori se ugrubo od 16 milijardi koje će investicijska banka uložiti Dakle, to je više od 10%. Ključni element je dodatni aspekt. Dakle, projekte koje privatni sektor ne može ostvariti i realizirati sam je ono što ulazi u okvir e, ovog e, e, fonda jer govorimo o dugoročnom riziku. Privatni sektor ne želi uložiti za nešto što će se isplatiti do 20 ili 30 godina. Naime, 20-godišnji rizik je za njih predug. To nije nešto na što će oni lako e, pristati. Međutim, investicijska banka prihvaćanjem tog rizika na neki način katalizira rizik iz privatnog sektora. Što se druge točke tiče, drugog pitanja, u području istraživanja mi želimo katalizirati, i skrenuti privatna sredstva to će obuhvatiti i područja koja se tradicionalno financiraju bespovratnim e, sredstvima. Neka područja su imala teškoće u apsorbiranju fondova regionalne i kohezijske politike. No, važna je ovdje i privatna strana istraživanja inovacija. FC omogućava da se to katalizira na način koji se tradicionalno nije primjenjivao. Mi to vidimo kao dodatak, kao dopunu. FC neće zamijeniti regionalne fondove, nego će ih nadopuniti. FC je dakle dopuna i pomoći pomoć u izvjesnim područjima. Hvala. Hvala. Dajem riječ gospodin Kölmenu iz odbora za proračun. Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih bez velikih uvoda htio postaviti vrlo značajna pitanja, barem ja tako, takvima smatram. Ako govorimo o financiranju koje takvih izuzetne učinke čini, onda bih zaista želio znati kako su ročnosti ovih financiranja. Pa svi krećemo od pretpostavke da će doći do gubitaka u nekim projektima. Pitanje je kada će se dogoditi dogoditi kada su ukalkulirani ovi gubici, ko će to realizirati, ko će to uočiti, vidjeti, analizirati, a e, upravo se bojem da ukoliko sredstva koje su jamčena s državne strane su ograničena, a u konačnici e, imamo sredstva koja se ne za koje ne postoji jamstvo tijekom procesa, to bi moglo dovesti do toga da eto netko bi morao reći moramo što prije ove naše gubitke iskazati jer nećemo dobiti državna jamstva. Drugo pitanje, kako sud sudjelujuće banke će obračunati dobit i gubitak. Da li nam i tu prijeti da dobit e, ostane kod investitora, a gubitke snosi porezni obveznik? Pa to smo već e, vidjeli kod spašavanja banaka i sustava i kod spašavanja država. Eto, primjerice u Grčkoj. A i u konačnici, pod navodnicima, ako govorimo samo, pod navodnicima 16 milijardi eura, pa ne bismo li trebali imati predostrožnost e, u pogledu toga da se ovaj konkretan iznos u cijelosti bude ukalkuliran kao ukupan gubitak u proračunu? Komisija, izvolite. Što se tiče ročnosti, ti odnosno rokova financiranja Komisija je predložila 315 milijardi vrijednosti u projektima u roku od tri godine, no to ne znači da će jamstvo nakon tri godine nestati. Dakle, jamstvo će postojati dok god se projekt odvija. Dakle, ako je to kratkoročni projekt od 5 do 7 godina, jamstvo će vrijediti za taj period, kao i za dugoročne projekte od 30 godina isto tako neće biti poticaj da će se na taj način pokriti, da će jamstvo pokriti e, gubitke. Mi želimo privući privatni sektor upravo zato što privatni sektor nije sklon e, dugoročnim rizicima. To želimo postići EFSI. A kako će banke gledati na gubitke i dobitke, na dobiti i gubitke? pitanje nije toliko na bankama koliko na projektima. Banke će uzimati profit kada se profit ostvari u okviru projek projekata. To su standardni elementi, dakle u priznavanju gubitaka i dobiti posebice kada e, bude uspostavljena kontrola i praćenje e, projekata u tom smislu. A što se tiče banaka, banke će uzimati tranše ili u e, obveznicama Europske investicijske banke, dakle ona će izdati u grubo oko 16 milijardi e, obveznica. Dakle, banke neće biti pogođene zato što su zaštićene balansom e, Europske institucijske banke. Mnogo vas je radilo na e, CIAD i ostalim e, projektima i znate da ne treba i nema velike izloženosti kada se javni novac koristi za spašavanje banaka. Hvala. The floor to Mr. Pa Dajem riječ gospodinu Valiju iz odbora za proračun. Oprostite, prije toga Hvala gospodine predsjedniče. Imam različitih pitanja. S jedne strane bih željela postaviti pitanje komisiji prije no što se sada odluči unutar programa da se na neki način krate sredstva, uskraćuju sredstva. Pretpostavljam da će ipak prvo biti razjašnjeno što će se dogoditi sa financijskim sredstvima, mislim tu na ovih 8, odnosno 16 milijardi o kojima je tu riječ iz drugih proračunskih stavaka. E, dakle, sva ona sredstva koja su ostala neiste korištena, da li možemo dobiti dodatne podatke vezano uz vašu studiju? Što se tiče prometne infrastrukture i prometnog sektora, vi ste kazali da će biti boljih projekata koji su rentabilniji, e, negoli oni koji se nalaze unutar Connecting Europe Facility. E, s obzirom na studije koje su učenjene, financiranja autocesta koje su dakle isto e, bile financirane kroz projekt, a isto tako bilo je e, s autoceste u kojima se plaćala cestarina. Kod CEFA to je bio zapravo plovidba, unutarnja plovidba i projekti koji su vezani sa prometnom infrastrukturom. E, koje impulse dajete državama članicama koji su zapravo u proračunskom deficitu i koje zapravo neće imati nikakve koristi od toga i kako njih pridobiti da su investirao. U odboru za, investicije, ako sam dobro shvatila, um, nema nikako pravo glasa, ne postoje to pravo glasa i ne može se utjecati na odluke. Što se tiče proračuna, e, proračuna Europske investicijske banke za pokriće dakle stručnjaka koji će raditi na tim projektima i odobravanjima. Komisija there were a number of questions there and uh, uh, postavljeno je nekoliko pitanja. Na neka ću od njih odgovoriti ja, a neka ću prepustiti kolegama. Um, što i na koji način određujemo profitabilnije projekte u efsi Nije pitanje isplativosti. To nije element. Mi tražimo projekte koje privatni sektor doživljava kao isplative, ali okljeva i ne želi ih e, prihvatiti. Dakle, to su projekti koji postoje različiti projekti, oni koji se mogu pokrenuti samo bespovratnim sredstvima i oni koji se pokreću privatnim sredstvima, a SC zauzima neko područje u sredini. Pomoću EFSI-a e, pokreću se projekti, a što se tiče poticaja za zemlje s deficitom, Mislim da je s naše strane mnogo poticaja bez obzira na EFSI i to za javna ulaganja. Javna ulaganja nisu u vezi samo sa efsi niti ih smijemo u tom smislu poticati. mnoge zemlje izrazile su želju za sudjelovanje u EFSI-u na regionalnim i lokalnim platformama. No to ne ovisi o tome, nego o o njihovoj želji da dobiju financijska sredstva i da, da financijska sredstva budu usmjerena prema njihovoj zemlji. Ponavljam, mnogo je poticaja za ulaganja u Uniju. A što se tiče troškova prema statutu, Europske investicijske banke, ona može troškove za osoblje naplatiti naplatiti efsi no bit će i dodatnih troškova tijekom e, projekata. Međutim, ti troškovi će se dijeliti na projekta, dakle neće postati poslovna stavka za osoblje, u tom smislu. Hvala. Mislim da je ostalo jedno neodgovoreno pitanje vezano o za scenarij financiranja. E, hvala gospodine predsjedatelju. To je bilo pitanje koje se tičalo, sticalo scenarija financiranja koje je Europska komisija pripremila razmatranjem alternativa sasvim je jasno da se o tome ozbiljno razmislilo. Glavni kamen temeljac, e, osnovna pretpostavka bila je da to treba zapravo činiti je da se pri tom ne zadire u financijski okvir. Dakle, da nema nepotrebnih revizija financijskog okvira. Jer to inače zapravo ne bi bilo u skladu sa glavnim ciljima, to je da se dobije brzo odobrenje. E, što se tiče e, revidiranja financijskog okvira, ako krenete tim putem, veliki broj opcija je zapravo eliminiran. Jedna od mogućnosti je primjerice pod e, naslovom 1a prerasporediti projekte ili e, djelomična e, djelomično korište graničnih sredstava za preuzete obveze ili graničnih sredstava za plaćanje. Ako pogledate mogućnosti da unutar naslova 1a preraspodijelite, onda je sasvim jasno da trebate razmotriti programe koji zaista mogu dati značajni doprinos. E, međutim, istovremeno trebamo 8 milijardi, tako da nema potrebe masakrirati programe koji mogu dati e, nekih desetak milijuna eura, a nama treba više. I isto tako gledali smo naravno programe koji bi mogli prebaciti sredstava iz područja koja imaju slične ili jednake ciljeve onima za koje se zalaže EFSI. I tako smo zapravo u konačnici došli do Connecting Europe Facility, CEF i e, obzora 2020 i na taj način su zapravo e, troškovi već pokriveni u visini od 60% preraspodijeljenih sredstava. Dakle, uzima se e, dodatno u obzir načelo dodavanja, ali uzimanje u obzir tog načela, a u okviru kozme, ne bi bilo realno. Dakle, e, što se tiče toga pitanje nisam dobila odgovor. Nije riječ o tome da se još jednom postavi pitanje neiskorištena sredstva koja bi se mogla mobilizirati, to je bilo pitanje. E, zapravo nema nikakve veze sa MFR-om, što znači da godišnje imamo sredstva koje se oslobađaju a u ovom trenutku se to time ne upravlja baš najbolje. Fond za globalizaciju primjerice ne na pojedine e, stavke unutar proračuna, već neka sredstva koja na kraju godina ostanu slobodna umjesto da se vrate, a znamo kamo se vraćaju, mogli bi se iskoristiti upravo ovdje. I onda ne bismo trebali nigdje nikoga uskraćivati. Što se tiče projekata na kojem postoji lista čekanja, dajte mi jedan do dva primjera da vidimo a to nis, recimo da nisu e, autoceste kojima se naplaćuje na koji su profitabilni. Uh, Komisija, što se tiče neiskorištenih sredstava, odgovor je da i ne. Ne, jer ne možemo iz početka krenuti s takvom velikom inicijativom i takvim visoko prioritetnim ciljem sa sigurnošću da ćemo dobiti s godinama e, sredstva koja se mogu reciklirati. Moramo dati prijedlog da od prvoga dana imamo sasvim sigurno financiranje. Kao što je moj kolega spomenuo, e, korištenje e, graničnih sredstava za preuzete obveze i graničnih sredstava za plaćanja je zapravo kanal za korištenje e, sredstava iz prethodnih godina, a da se pritom ne zadire u višegodišnji financijski okvir. Mi smo već u višegodišnjem financijskom okviru predvidjeli takvu vrstu fleksibilnosti takav instrument koji se može koristiti i to je ono što sada koristimo da bi se isfinancirao plan. Hvala. Gospodin Vali. Hvala predsjedavatelju. Dva vrlo jednostavna pitanja. Kritična točka je izbor članova odbora koji biraju projekte. Kako kanite jamčiti da to budu doista stručnjaci kako bi e, bili prihvaćeni doista vrijedni projekti sa dodanom okolišnom, ekonomskom i društvenom vrijednosti, a ne osobe koje proguraju lobije. Ako od 75 milijardi ćete koristiti kako za za inovativne projekte u vlasništvu mladih ljudi. Dakle, posebice oni kojima je teško naći sredstva za pokretanje tvrtki. Jeste li predvidjeli mehanizme za refinanciranje ovakvih inovativnih e, poduzeća? Komisija, izvolite. Hvala. Dvije vrlo važne stvari. Za početak, odabir članova investicijskog odbora je od ključne važnosti kao što ste i sami istaknuli kako bi se izbjegla situacija koju ste upravo opisali, upravo zbog toga. U tom smislu prijedlog navodi da će ih imenovati upravljački odbor, ali ono što ja želim reći jeste da je komisiji nakon e, te odluke postalo jasno da postoje određene dvojbe vezane uz to pitanje i mislim da smo spremni surađivati sa zakonodavcima na iznalasku rješenja koji će omogućiti da se svi osjećamo kako treba i zadovoljni kada se radi o imenovanju članova investicijski odbor. Što se tiče novih kompanija, start-upova, želim reći sljedeće. 75 milijardi odvojeno za mala i srednje poduzeća, a ostatak novca Eh, još uvijek nije eh, realociran. Dakle, eh, malo, srednje poduzeće ili veliko poduzeće može se prijaviti. Usredotočavanje na načelo dodavanja jest vrlo jasno. Za mala i srednja poduzeća bit će čitav niz instrumenata, jedan dio bit će usmjeren na vlasnički kapital, a drugi dio na dugove. I sami možete zamisliti da malo startup poduzeće zapravo treba drugačiju vrstu financiranja nego već e, etablirana mala i srednja poduzeća. Dakle, specifična mala i srednja poduzeća o kojima vi govorite, a to su visoko inovativna poduzeća, takozvani startupi, zapravo su nešto E, čime e, smo se bavili i u čemu koristimo načelo dodavanja kako bi se osigurali da sredstva budu na raspolaganju. Hvala. Gospođa Mara Gal iz odbora za proračune. Oprostite, gospodin Maragal. Hvala, gospodine predsjedniče. Jedno pitanje povezano sa uvjetima koje valja utvrditi za tri područja FCS, svi smo kazali da to moraju biti predovjeti koji moraju biti precizirani, vrlo precizno formulirani, kako tu zaista ne bi bilo nikakvih nedoumica oko interpretacije upravljanja. E, tri vrlo konkretna pitanja koja bih postavio. Prvo, da li komisija misli da ni u kom slučaju se ne bi smjelo zloupotrijebiti, odnosno da se jamstvo ne koristi za države članice kao jamstvo za neke projekte i da li se može koristiti ova e, garancija iz javnih projekata. Kako stvari stoje sa realizacijom projekata koji dakle treba spriječiti ovu teritorijalnu e, rasprostranost. Zna li EFSI ima mehanizam kako bi rezultati investicija koje će se dogoditi zaista doprinijeli regionalnoj ravnopravnosti, uravnoteženosti kako se ne bi povećao jaz između pojedinih regija. U što se tiče još drugih predovjeta, da li komisija misli da glavni kriterij ne bi smio biti da se na neki način ekspertni timovi suglase oko društvene vrijednosti koje bi trebali na neki način potvrditi socijalnu odgovornost. I must apologize because I did not quite understand. Ispričavam se zato što nisam u potpunosti shvatio vaše prvo pitanje. Odgovorit ću najprije na vaše drugo pitanje, a onda ako predsjedatelj dozvoljava, zamolio bih da ponovite prvo pitanje na koje ću također vrlo rado odgovoriti. Što se tiče internog mehanizma, da. Mi mislimo da zapravo postoje dva načina da se izbjegne kao prvo pretjerani rizik unutar jedne zemlje. Vrlo je uobičajeno u upravljanju rizikom da pokušavate diversificirati portfelj i vlastite investicije tako da ulažete u različita područja i sektore. Nama je vrlo jasno da do investicija treba doći ne samo u jednoj zemlji, ne samo u jednoj regiji, ne samo u jednom sektoru, već diljem Europske unije, dakle kao cjeline, i u svim sektorima koji su izdvojeni kao bitni. E, ono što bih želio reći o konkretnom pitanju neravnoteža koje postoje je sljedeće. EFSI se usredotočuje na načelo dodavanja. E, siguran sam da ćete to još mnogo puta čuti, zato što je to zapravo u samoj srži onoga što predlažemo. Načelo dodavanja jest ključna stvar za EFSI. To ne znači da EFSI treba ići samo na one projekte u zemljama koje su najviše pogođene krizom. Ono što pokušavamo reći jest da bi EFSI trebao ići na projekte koje privatni sektor ne može realizirati. Ako je projekt takve vrste da ga se u potpunosti može realizirati u privatnom sektoru ili kroz bilo kakav drugi način javne financijske potpore, onda se ne može kvalificirati za e, sredstva iz EFSI-a. Na taj način će EFSI pomoći da se riješe neravnoteže koje postoje. Što se pak tiče društvenog razvoja, dozvolite da ponovno koristim isti argument načela dodavanja, ali isto tako želim spomenuti i nešto o čemu smo već govorili. EFSI zaista cilja na projekte koji sadrže taj e, društveni element. I s našeg gledišta to je jedan od ključnih elemenata na koje EFSI cilja. A sada, ako predsjedate dozvoljava, možda biste mogli ponoviti svoje prvo pitanje. Prvo pitanje je bilo sljedeće. Kod izbora projekata, da li će se uzeti u obzir ili kod uvjeta koje će se postaviti, da li treba spriječiti situaciju da i javni propali projekti se iskoriste kao jamstva za nove projekte, odnosno e, prihodi koji se koriste ili neke druge stvari koje javno, e, javne financije su izvan. Thank you. Hvala. Što se nas tiče, EFSI može zaživjeti samo ako se ponude konkretni projekti. Dakle, ako se koriste sredstva iz javnog sektora onda je to zbog toga što vlasti u toj zemlji su se odlučile upravo za takvu vrstu projekta. EFSI neće ni na koji način poticati privatizaciju. To nipošto nije cilj EFSI-a. EFSI postoji za projekte koje podnositelji, bili oni države ili eh, privatni investitori, žele realizirati i sami predložiti. EFSI neće ići u korist e, inicijative privatizacije, a protiv bilo koje strane. Hvala. Sljedeći govornik e, Nir Jada iz e, odbora za proračune. Hvala. Imam jedno ili dva pitanja, zapravo pojašnjenja. Kada se radi o strukturnim fondovima i odnosu strukturnih fondova sa efsi ono što naravno mene brine jest da će se to uglavnom koristiti za projekte u javnom sektoru i ako će države članice koristiti strukturne fondove za privlačenje privatnih e, e, investitora kako bi oni imali pristup EFSI-u, zanima me postoji neki mehanizam koji će to uređivati jer očito bi neki od tih strukturnih fondova zapravo bili namijenjeni projektima od javnog interesa pa me onda brine da bi se zapravo samo koristili kao jedno onako atraktivno sučelje za određene privatne investitore. Dakle, zanima me, bili države članice trebale plaćati manje u smislu nacionalnih doprinosa zbog korištenja strukturnih fondova? E, moje prvo pitanje je dakle bili EFSI zapravo mogao raditi na uštrb javnog interesa. Moje drugo pitanje zapravo više napomena jest li Europska komisija smatralo da je pametno da se uspostavi određeni zakonodavni okvir kako bi se pobrinuli da se na primjer ne dogodi da porezni obveznici u konačnici plaćaju za ono što je u vlasništvu države, primjerice vodoprivrede i slično. Postoji li kako jamstvo da do toga ne dođe? Thank you. On the Hvala. Što se tiče pitanja strukturnih fondova, mogu biti vrlo iskren i izravan. To je dio prijedloga zbog kojeg ja osobno najviše žalim, zato što je izazvao najviše zabune, a cilj mu je zapravo bio upravo suprotan. U prijedlogu postoji odredba koja govori o međusobnom odnosu strukturnih fondova i EFSI-a. Ono što je vrlo jasno s našeg gledišta, a spremni smo i s vama raditi na formulaciji, jest da strukturne fondove uopće ne mijenjamo uspostavom EFSI-a. Nema nikakvih promjena kada se radi o sredstvima koja idu u strukturni fond, niti u kriterijima prihvatljivosti vezano strukturne fondove. Strukturni fondovi postoje zbog javnog interesa i to znači da ih se može koristiti samo u tom kontekstu. Dakle, kada se radi o javnom interesu. Ne pokušavamo reći, hajde da sada preraspodijelimo strukturne fondove, odnosno sredstva iz strukturnih fondova za nešto što možda nije u e, javnom interesu. E, s praktične strane gledano, ono što bismo općenito očekivali, neću reći isključivo, ali općenito, jeste da postoje projekti koji se, usprkos tome što su od javnog interesa, danas ne mogu financirati strukturnih fondova. Cilj EFSI-a jest, dakle, usredotočiti se na čelo dodavanja. Dakle, ako je nešto moguće financirati strukturnog fonda, onda to ne bi e, moglo biti financirano iz EFSI-a. Međutim, ono što EFSI može učiniti jest pomoći projektu da postane Uh, takvim projektom koji se može odmah financirati strukturnog fonda. Dakle, to je važnost načela dodavanja. Dakle, važno je da projekt ispuni kriterije prihvatljivosti i vezano u strukturne fondove i vezano u načelo dodavanja prema kriterijima EFSI-a. Što se tiče jamstva za porezne obveznike, a vezano uz projekte koji su obično projekti koje plaćaju porezni obveznici, poteškoća leži u tome što su e, zapravo e, porezni obveznici ti koji se mijenjaju diljem Europe. Primjerice, među 28 država članica imate države članice u kojima postoje određeni projekti e, koji su uvijek i ostat će zapravo u domeni onoga što plaća porezni obveznik, dok su ti isti elementi u nekoj drugoj državi članici u potpunosti u privatnom sektoru. Ono što je važno reći je da se niti jedan projekt neće realizirati ako ga ne predloži podnositelj projekta. Dakle, ni na koji način nećemo forsirati da se e, izvlače ili izdvajaju projekti iz privatnog sektora i guraju u javni. Hvala. Sljedeći govornik Aleksija Moska. Hvala. Inzistiram međutim na jednom elementu na, za koje ne postoji jamstvo i izaziva zabrinutost. Dakle, ne postoji, postoji rizik da će doći do većih razlika između država koje su suočene s teškoćama i one koje su u dobrom statnju. Ja sam već u pismenom obliku postavila pitanje. Naime, zanimalo me je li komisija želi proširiti obuhvat, obuhvat e, fonda na e, preventivni i korektivni dio, a dobila sam negativan odgovor. Stoga se pitam koji su to drugi mehanizmi koji bi mogli jamčiti tu vrstu zaštite. Commission. On the first question, on the risk of the... Što se tiče prvog pitanja, dakle, eh, rizik eh, razmimo ilaženja. Jedan od eh, ostalih ključnih elemenata u um, prijedlogu Europske komisije jeste zapravo investicijski centar. Dakle, E, Europska komisija je sa Europskom investicijskom bankom surađivala na tome da se na neki način uspostavi one stop shop, jedinstveno mjesto za stručnu pomoć u Europi. S naše strane moram reći da smo mi svjesni da postoje različite razine razvoja financijskih tržišta diljem Europe i sasvim je jasno da podnositelji projekata u nekim zemljama trebaju pomoć da bi se zapravo Eh, na neki način kretali unutar eh, te sfere financijskih instrumenata. I upravo zato postojaće mjesto za davanje potrebne stručne pomoći koju podnositelji projekata trebaju. Uz to i argument načela dodavanja ne brinemo se zbog danjeg rasta razlika jer Cilj je naravno uvijek da se razlike, da se jaz smanji među zemljama. E, što se pak tiče postupanja sa e, paktom za stabilnost i rast, znam da je to mnogima od vas e, vrlo važna tema. Mi nismo predložili promjene uredbe, mi smo predložili tumačenje na prijateljski način u najvećoj mogućoj mjeri. Postoje naravno granice unutar kojih se mora ostati s obzirom na tekst. U tom smislu vjerujemo da se postupanjem, s pristupom na koji smo, koji smo mi predložili, da ćemo imati mogućnost postupanja na oprezan način i djelovanja tamo gdje je to najviše potrebno. Ali uzimajući u obzir investicijske platforme, smatramo da poticaj za države članice koje žele podići razinu investicija mogu to učiniti na e, svojem teritoriju, a da pritom ne narušimo ono odredbe koje se odnose na geografsku e, raspodjelu i odredbe pakta za stabilnost i rast. Hvala, sada gospodin Luke. Ja bih e, želio postaviti pitanje da li doprinosi Europske unije koje se daju Europskoj investicijskoj banci i garancije jamstva koje se daju, zapravo da li to nisu e, poticaji koji potpadaju e, pod članak 7. ugovora o e, funkcioniranju Europske unije, znači trebalo bi argumentirati da 315 milijarda eura investicija skog volumena zapravo su od općeg europskog interesa, što mi je upitno a isto tako je to upitno kada je riječ o poticanju malih i srednjih e, poduzeća vezano uz ovu skupinu poduzeća želio bih znati e, kako se to može e, dovesti u sklad sa neutralnošću u konkurentnosti. Hvala vam lijepa. Hvala. Mislim da govorite o članku i 135. Ne, 107. U redu. Hvala. Državna potpora jest naravno ključno pitanje koje treba razmotriti. E, siguran sam da ste primijetili da u prijedlogu postoji uvodna izjava koja govori o potrebi dosljednosti kad se radi o državnoj potpori. E, moramo uspostaviti ravnotežu, a to je vrlo osjetljivo pitanje. Dakle, moramo se pobrinuti da novac iz proračuna Europske unije ne bude protračen, da se ne troši previše na projekte, a istovremeno moramo se pobrinuti da ne isključimo de facto veliki broj projekata uh, vezanih uz državnu potporu. U tom smislu Europska komisija je u svome prijedlogu bila vrlo jasna. Rekli smo da ćemo tražiti dosljednost u državnoj potpori ali kao prvo dozvolite da kažem da se ovdje ne radi o ispunjavanju kriterija vezano uz e, državnu potporu i dozvolite da objasnim ukratko kako to vidimo u praksi. Komisija će objaviti komunikaciju vezano za državnu potporu koja se primjenjuje na EFSI. To će biti visoka razina načela koju uspostavlja komisija, a koji služe tome da se procjeni kako se novac troši unutar efsi To su načeli poput e, nepretjerane kompenzacije, e, nedupliciranja projekata, i slično. Dakle, postoji ograničeni broj tih načela i njih se važno držati barem s praktične strane. Mi dakle želimo da su to načela koje bi se poštovalo u praksi svuda. Dakle, ako imate zračnu luku koja bi se trebala gladiti 10 metara od već postojeće zračne luke i to bi se trebalo financirati iz EFSI-a, mislim da to se definitivno ne bi uklapalo u kriteriji e, ekonomske isplativosti koji nameće EFSI. Dakle, provjera dosljednosti državne potpore u praksi omogućava sljedeće. Kao što znate, projekti moraju proći kroz provjeru e, ispunjavanja kriterija za dobivanje državne potpore. To je proces koji ponekad može trajati i godinama. Kad se uz to još provede i provjera dosljednosti u sklopu državne potpore koju čini EFSI, Svako nacionalno sufinanciranje ili financiranje, bilo kakvo dodatno financiranje uz novce iz, koji dolaze iz EFSI-a, moći će se činiti na e, dosta ekspeditivan način, e, tako što će komisija jednostavno izbjeći e, pretjeranu kompenzaciju. Jer što to znači u praksi? Mi zapravo smanjujemo ono trajanje faze odobravanja projekta u sklopu državne potpore koje traje godinu dana na nekoliko mjeseci a to se ne bi moglo da se ne provodi dodatno provjera dosljednosti u skladu s pravilima državne potpore. Hvala, sada gospođa Kapel. Hvala gospodine predsjedniče. Dozvolite da još jednom postavim pitanje vezano uz jamstveni fond. Eh, dakle, da li bi bilo eh, dovoljno da taj jamstveni bude fleksibilnost unesena, odnosno da se neiskorištena sredstva korista. Međutim, rečeno je da će se uzeti iz CEFA i obzora 2020. Kolega era je isto tako bio kazao E, poluga e, obzora 2021 prema 13, industrijska praksa nam to kazuje, a isto tako i projekti iz istraživanja i razvoja. Ovdje imamo polugu 15, čula sam da je to prosječna poluga, može biti manji, a vjerojatno kada pod, gledamo same projekte manji od 15. Nije li smisleno da ipak kalkuliramo sa 13, a nasuprot nesigurnog faktora 15. Drugo pitanje, e, tradicionalnost. E, dakle, svi želi i treba privatne projekte financirati koje privatni kapital ne može pratiti u cijelosti i ne pratite rizike. Ovi projekti su višeg stupnja rizika, i zbog toga postoji taj jamstveni fond. Usprkos tome, pravetni investitori trebali bi e, dati 61 milijardu na 300 milijardu, oni očekuju dobit, e, da li postoje bilo kakve procjene, prosječno prinos e, na godišnjoj razini, da li postoje ikakve projekcije ili klasteri koje bismo mogli izraziti s obzirom na prinos. A što se tiče konkretne realizacije, E, želim se osvrnuti na izvjestitelja da kada se veliki projekti uđu u realizaciju, recimo infrastrukturni prometni projekt, potrebno je jako dugi period odobravanja, da li se takvi se to može skratiti u nekakvom brzom postupku? B, da li postoji koordinacija sa nacionalnim koordinacijskim odborom? Ja sam sama sjedila godinama u jednom takvom tijelu i znam što znači dobiti sredstva iz obzora 2020, što znači da se institucije koje su zaposlene sa poticajima može surađivati sa investicijskim fondom. Pitanje je da li ste i tu s tim u vezi učinili neke korake, pripremne korake. Komisija. Komisija, izvolite. Hvala. Počeo bih s vrlo važnim eh, osvrtom na 15 pologom to nije nestabilna poluga. Ja sam baš rekao da neće svaki projekt trebati doseći tu polugu. Ne zato što ne mislimo da je može doseći, nego zato ako 315 milijardi ne iskoristimo, onda nismo iskoristili odnosno ostvarili postavljene ciljeve, a sama poluga nije upitna i nije nestabilna. Rekao sam da će projektu kad kad imate nižu ili višu e, polugu, ovisi o njihovoj priradi. FC će pokriti vrlo različite projekte neki od njih e, će trebati e, polugu visokog rizika, a drugi nižeg rizika. Međutim, zbog tog vrlo širokog obuhvata fonda ne tražimo polugu za svaki pojedini, nego polugu za doprinose u vrijednosti od 315 milijardi eura. Naravno, govorimo sada i o visokoj rizičnosti i dobicima za privatni sektor. Da, FC je usmjeren na rizičnije projekte. No, isto tako usmjeren je na gospodarski e, izvedive projekte. FC neće ići na projekte koje nisu gospodarski izvedevi koji nisu održivi i provjeravanjem tog aspekta ćemo jedino moći osigurati da privatni sektor bude uključen. Naravno, privatni sektor želi profit i zbog toga ulazi u projekte. Mi bismo željeli e, da privatni sektor bude prisutan, međutim on nije spreman preuzeti dugoročni e, rizik i odriču se na neki način tih visokih e, prinose. A uzimajući sigurnije tranše mi zapravo pristajemo na manju dobit a kada je u pitanju koordinacija s drugim instrumentima, postoje dvije razine. Jedna je ex ante, jedna je ex post. Ex ante koordinacija se obavlja na odboru za ulaganju. No, guranjem zapravo projekta od strane podnositelja, onoga koji e, promovira i promiče projekt, dolazimo do toga. Ako odbor kaže ne, vi možete sredstva naći preko drugog instrumenta i ne ispunjavate kriterije za EFSI. To je ta ex ante provjera. A što se tiče izvješćivanja i članka 10, možda nismo posvetili dovoljno pozornosti e, stavci 2a e, te tog članka u našem prijedlogu. To je procjena kako se sredstva troše. Trebala bi takva procjena postojati, naročito kod zajedničkih projekata kada postoje sredstva iz različitih instrumenata. Treba provjeriti e, je li jedan drugog zamjenjuju i je li zajednički su usmjereni. Dajem sada riječ gospodinu Lucu. Hvala. Imam par e, pitanja u vezi politika rješenja naših e, problema je veća konkurentnost. Zbog toga države članice moraju provesti strukturne reforme. Je li izvedivo da povežemo EFSI sa obvezama provođenja strukturnih e, reformi? i to baš e, kad govorimo o nadležnostima država članice. U uredbi se ne predviđa stalni status EFSI-a. Moje pitanje je zašto je li to e, samo neki početni korak e, za druge financijske korake ili što? Što se tiče u uredbe, članka 8 kada, koja kaže da će su višak se vraćati u proračuna. Ja se pitam zašto je tome tako, nije li logičnije da se višak ponovo vrati u um, u eh, EFSI. Što se tiče savjetodavnog eh, centra, eh, koštat će oko 20 milijuna eura godišnje, pitam se nije li to previše. To bi bilo peto pitanje, samo da vas imam još samo jedno pitanje. Zašto FC e, stavlja granicu poduzeća do 3000 zaposlenih? To su bila e, vrlo, pet vrlo zanimljivih pitanja. E, možemo li povezati EFSI sa strukturnim reformama? Mi smo rekli strukturne reforme su ključni element i preduvjet. Ali ako povežemo EFSI sa strukturnim reformama, uključujemo i vremenski okvir. Važno je da se strukturne reforme provedu na nacionalnoj razini, ali mi ne predlažemo nužnu povezanost ta dva aspekta. Što se tiče stalnog statusa i prirode EFSI, e, mnogo se o tome čita u medijima. EFSI EFSI će postati stalan, bude li uspješan. Samo 16 milijardi se može iskoristiti. Ali ako budući profit se pojavi, e onda je naš odgovor da Naime, komisija kaže da će EFSI biti stalan, bude li uspješan, i bude li profitabilan, u suprotnom neće steći stalni status. Dakle, želimo da sve uključene strane rade na uspješnosti EFSI-a. Sljedeće pitanje. Odredba o kojoj govoriti e, stupa na snagu kada se počinju provoditi revizije. Dakle, korištenje profita na različite načine. No, važno je naglasiti, budući da govorimo o dugoročnim e, održivim ulaganjima, ne smijemo razmišljati o profitima u sljedećih nekoliko godina, nego o e, prihodima u sljedećih 20 ili 30 godina. I zbog toga je mnogo mogućnosti e, dodavanja, izmjenjivanja odredbi što će se dogoditi nakon pregovora sa MMF-om. Mi smo isto tako jasno stavili do znanja Smatramo da svota nije e, prevelika. To je važan dio EFSI-a, e, savjetodavna služba i smatramo da 20 milijuna eura nije pretjerana svota za njezino funkcioniranje. Osim toga, savjetodavna služba će pružati tehničku potporu u Luksemburgu, ali pružat će i potporu tamo gdje je ta potpora najpotrebnija, tamo gdje se projekti ostvaruju. I zbog toga e, Europski savjetodavni centar doživljavamo kao izvjesnu regionalizaciju EFSI-a. Dakle, ljudi bi mogli pristupiti centru iz različitih dijelova Europske unije, što je vrlo važan e, dio. A što se tiče poduzeća do 3000 zaposlenika, nema definicije srednje velikih poduzeća u europskoj legislativi do sada. Postoje 75 milijardi koje su namijenjena za mala i srednja poduzeća. Međutim, ako imate poduzeća sa više od 3000 e, zaposlenika, oni isto tako imaju mogućnosti traženja sredan. Mi ne isključujemo velike tvrtke. Hvala vam. A sada gospodin Fernandez, izvjestitelj iz odbora za proračun. Hvala gospodine predsjedniče. Ja se smijem priključiti svemu onome što je su izvjestitelj bio istaknuo. Hvala komisiji na ovom zaista maratonskom setu pitanja na koji su nam dali odgovore. Vrlo interesantno sva ona na neki način bojazni i sve ono što je izneseno, a u konačnici i izvjestitelji u Sjeni su dali e, svoje mišljenje. Sve će to biti e, interesantno za privatne investitore, ali isto tako i za države članice. Investicije su važne, 315 milijardi o kojima govorimo. E, vrlo često zaboravljamo isto tako i potporu za srednje velika poduzeća, a isto tako i kolateralnu dobit koja se ostvaruje za nadladavanje krize. Isto tako suzbijanje birokratskih prepreka. Jedno pitanje, kako razmišljate o tome kako će se odraziti stvaranje radnih mjesta na gospodarski rast i kako se mogu smanjiti prepreke kako bi se e, dala što veća potpora unutarnjem tržišti I drugo, kako će se stvar odraziti na mala i srednja poduzeća, pogotovo ona koja se bave inovacijama. Thank you. Impact of the investment. Hvala vam. Učinak investicijskog plana u njegovoj cijelosti je bio predmet mnogih vaših e, pitanja od 110. Stvorit će stvorit će više od milijuna novih radnih mjesta i povećati e, BDP za oko 350 milijardi. Predviđanja su različita za, za države članice u smislu EFSI-a. to je model iskušaj i testiraj. I uvjereni smo da će taj model funkcionirati. Mi e, neprestano ističemo načelo dodane vrijednosti EFSI-a. A što se tiče učinka na mala i srednja poduzeća, jedna, jedan od osnovnih elemenata je osigurati potporu upravo tim subjektima. Zbog toga smo i predložili prozor od 75 milijardi eura za te gospodarske subjekte. Mi i dalje raspravljamo o detaljima i raspravljamo o mogućim učincima. Kroz tih 75 milijardi trebali bi se financirati 80 tisuća malih i srednjih e, poduzeća u Europi. Da, zbog svoje inovativnosti zapravo pokrenu e, gospodarstvo ponavljam 1,3 e, milijuna e, novih radnih mjesta i više od 340 milijardi BDP-a. Hvala vam. Prije no što zaključimo ovaj sastanak, imamo na raspolaganje još nekoliko minuta i ja bih postavio komisiji jedno pitanje. No prvo bih želio zahvaliti komisiji na ovom eh, vrlo intenzivnom, na ovoj intenzivnoj sesiji pitanja i odgovora. Komisija nam je dala eh, odgovore u vezi njihovog prijedloga a e, o prijedlogu će raspravljati su zakonodavci. Bilo je međutim vrlo vrijedno i korisno čuti pojašnjenja zato što su neki aspekti i neke točke doista pojašnjene. Dakle, moje pitanje u odgovoru 84 kažete da se jamstvo daje pod uvjetima koje odrede su zakonodavci. Znamo, međutim, da to nije direktno moguće iz čitavog niza razloga. Možda zato što nemamo pravnu osobnost, ali zato što ste vi odlučili podići kapital i prepoznajete nužnost da se uključi još jedan aspekt, nego ovom uredbom e, uspostavljamo opći okvir za sporazum koji će potpisati komisija i Europska investicijska banka detalje koje još uvijek e, nemamo mi kao su zakonodavci. Što više, u odgovoru 30 rekli ste da odbor za ulaganje će pratiti vrlo jasno određene smjernice. Ni to nije još uvijek među prerogativima za su zakonodavce. Dakle, to je pitanje i problem, ne znam jeste li ga barem svjesni. A što se tiče drugog e, problema i pitanja, riječ je o jamstvu. Kažete da su u, da je jedan od uvjeta zapravo održivost projekte. No jeste li sigurni da je održivost projekta kako ga kakvom ga procjeni odbor za ulaganja, da je to dovoljan i dostatan uvjete za procjenu održivosti projekata nego su dodatni i koherentni, sukladni ciljevima Europske unije da se smanji jaz između bogatih i siromašnih i za postizanje postavljenih ciljeva. Dakle, te su smjernice e, zamišljene za e, stručnjake. Ne znam jeste li svjesni, jesu li to problemi kojima treba posvetiti dodatnu pozornost. Yes. with a bit with a bit longer answer. Um, there is nešto duži odgovor na prvo pitanje. Postoje regulativni, zatim e, razina, zatim e, sporazum i politika upravnog odbora. To su tri razine. sporazum ne smije biti u suprotnosti sa uredbom. A politika upravnog odmora ne može biti u suprotnosti sa uredbom i sa FCM. Tu se mora naći ravnoteža. Komisija predlaže jednu vrstu ravnoteže, a su zakonodavci smatraju da to nije pravi način te su zakonodavci spominju neke druge elemente. Mi se veselim zajedničkim raspravama i pregovorima u pokušaju da nađemo te elemente za koje tražite dodatna pojašnjenja. Što se tiče drugog pitanja, dakle nezavisnog odbora za investicije i pitanje jesu li svi kriteriji prihvatljivosti projekta zadovoljeni. Vi ste vidjeli uvjete sporaz, FC sporazuma. Mi smo jasno stavili do znanja da odbor za investicije bi trebao biti sastavljen od stručnjaka s velikim iskustvom da prolaze da dolaze iz različitih geografskih područja, ali i iz različitih sektora, iz različitih tematskih cjelina. Ako su zakonodavci žele da ti kriteriji uđu u uredbu, komisija će rado sa suzakonodavcem raditi u tom smislu. Hvala na ovim i svim ostalim e, odgovorima. Mislim da je ovo bio vrlo e, vrlo dobar susret i sada je na suzakonodavcima da predstave svoj prvi nacrt e, dokumenta. Sastanak je zaključen.